Dragi kolege, nastavljamo s radom. Malo već kasnimo s radom. Molim vas da nastavite s razgovorima izvan dvorane, ako morate ih nastaviti. No, to naravno smeta e, nama u dvorani. Sada do, e, želim pozdraviti predstavnika EAS-a i gospodina Adnana Tabatabai, e, Centra za istraživanje o partnerstvu na istoku. Nuklearne aktivnosti brinu od 2015. godine međunarodnu zajednicu. Molim vas, molim vas da razgovarate izvan e, dvorane i molim vas za tišinu. Evo, ja ću sada pričekati da dvije osobe završe svoj razgovor. Hvala vam u istinu. Znači, tada je IAEA e, usvojila rezoluciju o tome da Iran ne poštuje sporazum o jamstvima. Zaključci IAEA e su bili popraćeni sedam rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a koje traže od Teherana da provede potrebne obvezujuće mjere kojima se namoću restrikcije sankcije Iranu. JPCOA je sklopljen uh, u 2015. godine između Irana, Kine, Francuske, Njemačke, Rusije, eh, Ujedinjene kraljevine i SAD. Smatra se povijesnim postignućem na području neširenja. Taj ugovor sadrži odredbe ograničenja iranskog nuklearnog programa u zamjenu za privremeno ili stalno ukidanje financije financijskih gospodarskih sankcija u okviru rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. JPCOA podržava rezoluciju pravno obvezuju, podržava rezolucija pravno obvezujuća 2231 Vijeća sigurnosti UN-a gdje se postupno kidaju sankcije Iranu. Rezolucija ipak predviđa mehanizam ponovnog uvođenja sankcija u svakom trenutku u deset sljedećih godina. Nakon obave SAD-a da se povlače iz JCPOA 2018. godine zbog kršenja ugovora od strane Irana, tri europske strane u paktu su u više navrata podcrtale svoj angažman kako bi se riješila blokada diplomatskim konstruktivnim sredstvima od e, petog mjeseca 2019. godine Iran se postupno udaljava od svojih obveza u sjećnju. U kontekstu povećanja tenzija s SAD-om e, Hasan Rohani, predsjednik Irana, izjavio da neće poštovati odredbe ugovora iz 2015. godine i zaprijetio da će nastaviti s obogaćivanjem urana ako se nastave, urani ako se nastave sankcije. E, iako teško krši odredbe, izgleda u ovom trenutku Iran nije povećao razine obogućivanja uranija i kapacitete proizvodnje, ostavljajući otvorena vrata za diplomatsko rješenje. Francuska, Njemačka i Jedinja Krajnje su najavile namjeru pokretanja mehanizma za rješavanje sporova u okviru JPCO-a kako bi naveli Iran da se pridržava svojih obveza. Otvoren je period pregovora E, SAD nisu dio zajedničkog odbora. Ovo je e, sada e, period velikih tenzija. Visoki predsjednik je bio u Teheranu. U tom smislu provedba JPCO-a od Irana je ključna. U tom smislu ću dati sada riječ gospodinu Vitolnu Vašikovsku, potpredsjedniku komisije odbora AFETA. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, što ste ovu točku stavili na naš dnevni red sastanka odbora. U istinu treba razgovarati o statusu e, sporazuma s Iranom i obvezama e, u ovom kontekstu. Treba podsjetiti da sporazum s Iranom je u našem zajedničkom interesu, da je to e, važan, e, važno postignuće u kontroli nuklearnog oružja. E, novi razvoj i smrt generala Sulimanija podsjeća na hitnost situacije idućeg petka, 21. Iran će imati 11. parlamentarne izbore. E, predviđa se da će se sadašnja vlada e, potvrditi. E, umjereni kandidati koji su u medijima difamirani, koji su oslavljeni, i vjerojatno će biti e, ponovno uvedene sankcije. Kao što smo čuli, usvojen je niz rezolucija u Vijeću sigurnosti koju traže da Iran poštuje svoje obveze. Nadamo se da će se diplomatsko rješenje uskoro pronaći, posebno u kontekstu e, novih, e, nove situacije. i e, stoga treba ovom temom postupati vrlo oprezno. Rohani je nedavno kritizirao činjenicu da se smatra da e, više nije e, situacija u skladu sa sporazumom jer je SAD se povukla. Politika mrkve i batine e, iz prijašnjeg razdoblja više nije primjereno. E, stati ću na ovom, bit će vrlo zanimljivo čuti komentare. Ja sam e, bio veleposlanik Poljske u Iranu prije više 20 godina i rado ću saslušati preporuke naših govornika o ovoj specifičnoj temi, ali naravno prvo vraćam riječ gospodinu predsjednici. Hvala gospodine potpredsjedniče. Sada dajem e, riječ gospodinu Bruno Šolu koji je predstavnik EAS-a. Jako bi nam drago bilo čuti koje e, akcije UE e, Europska unija namjerava poduzeti kako bi znači Iran poštovao odredbe JCPOA. Hvala lijepa. Hvala što je gospodin e, prethodni govornik e, opisao situaciju i naglasio osjetljivost e, situacije u kojoj se sada nalazim, posebno s obzirom na sporazum s Iranom. I treba naglasiti da Europska unija i visoki predstavnik su posve predani sačuvanju ovog sporazuma i naš je e, naše službe su u to već uložile dosta e, rada. No, započet ću s pitanjima koje se odnose na NPT i na sporazum e, o jamstvima i protokolima. Naravno, E, JCPOA ima širu pridjelu. Što se tiče prijašnjih obveza pod NPT-om, e, Iran je sklopio sporazum o e, jamstvima već 73. Ali još važnije je da je potpisan 2003. dodatni protokol koji seže daleko dalje što se tiče pristupu nuklearnim materijalima i relevantnim informacijama. EAA e e, može imati pristup čak e, samo uz najavu dva sata ranije, što je važno i za civilnu i za vojnu namjenu. Međutim, Iran nije ratificirao taj protokol, tek 2015. je prihvatio dio tih obveza E, to naglašavam kako bismo naglasili da ako e, izgubimo e, JCPOA, izgubit ćemo sva dodatna prava pristupa informacijama iz protokola. Što se tiče procjene poštivanja iranskih obveza, mi se poslanjamo na IAA, to je nadležno tijelo za procjenu tih pitanja to čini već 60 godina, od 2003. izdaje redovna izvješća o iranskom nuklearnom programu. Od 2015. to uključuje i provedbu sporazuma o jamstvima i dodatnog protokola. Od 2015. E, ta izvješća su vrlo jasna. Agencija potvrđuje e, da e, je Mm, potrebno e, posjećivati sva mjesta. E, ti su informacije pristupne preko web stranice i Iran i dalje poštuje svoje obvezo iz NPT-a i e, sporazuma o jamstvima. Što se tiče samog JPCOA, iranskog sporazuma, tu je situacija malo kompliciranija. Dio toga znači da je Iran preuzeo dobrovoljne obveze koje ne proizlaze iz NPT-a. E, treba naglasiti da je to učinjeno e, za uzvrat e, za ukidanje dijela sankcija. 12 godina je trajalo pregovaranje o tim dogovorima i to je ključno postignuće za Rusku uniju. To znači da je Iran demontirao dvije trećine e, tih e, e, kapaciteta i nakon provedbe u 2016. RAN tri godine poštuje svoje obveze i 14 mjeseca nakon što je se SAD povukao iz sporazuma i e, odlučili o dodatnim sankcijama što Europska unija uistinu žale. E, zatim je Iran najavio da će e, postupno smanjivati svoje obveze budući da nema koristi od ukidanja sankcija. To je takozvani pristup less for less, manje za manje. Mi nikad nismo prihvatili takav pristup od srpnja 19. i RAN primjenjuje četiri koruka u smislu smanjenja obveza. E, jedno je e, što se tiče zaliha, zatim e, razina obogaćivanja urana i ponovno obogaćuje uran u, na jednoj, jednoj lokaciji ispod zemlje o tome izvješćuje IAEA e e, u siječnju 2020. E, sjećate se da je Iran najavio peti korak smanjenja obveza i izjavio je da ga ne obvezuju operativne granice i da ih ne priznaje. Važno je znati da slijedimo ocjenu IAEA e s kojom smo stalno u kontaktu, a do dana današnjega e, čini se da Iran nije primijenio taj peti korak koji e, je sam opisao kao konačni korak u smanjenju primjene. Ti koraci su zabrinjavajući E, visoki predstavnici i e, sudionici JCPOA su izrazili svoju zabrinutost, pozivaju Iran da e, u potpunosti primjenjuje sporazum, ne prihvaćamo pristup manje za manje, ali treba znati da je i dalje važno da se JCPOA primjenjuje jer ključne odredbe govore o pristupu, spomenuo sam dodatni protokol, i e, to se odnosi na reaktor Arak e, koje se i dalje e, primjenjuju. Iran potvrđuje da i dalje surađuje s IAEA i da je pristup IAEA. To su važni elementi zašto koje iranski sporazum i dalje omogućuje. Što se tiče novih e, činjenica, e, veća regionalna tenzija, napetost, a 14. E, ministri vanjskih poslova Francuske, Njemačke i Ujedinjene kraljevine su i zabrali visokog predstavnika kao koordinatora komisije koji će aktivirati mehanizam rješavanja spora aktiviranjem tog mehanizma za rješavanje spora e, ima jasan cilj razriješiti e, spor. Često je to pogrešno interpretirano kao korak ka zaoštravanju odnosa. Međutim, ovo služi rješavanju otvorenih pitanja. Visoki predstavnik kao koordinator je odlučno postupio E, i u tjesnoj koordinaciji sa svim sudionicima i potpisnicima JCPOA. E, visoki predstavnik je nedavno posjetio Iran, razgovarao je više puta sa, sa e, svojim sugovornicima, ali i sa predstavnicima Rusije i Kine. Naglašeno je da je potrebno više vremena, a prolongiranje je proces primjene e, mehanizma. Sada e, traju razgovori među sučnicima e, i svih članica sporazuma, ali govori se i o širim učincima povlačenje SAD-a i vraćanje sankcija Visoki predstavnik je također naglasio da Iran mora e, moći izvlačiti veću korist e, iz ukidanja sankcija. E, tako je sada stanje, to su naravno povjerljivi razgovori u zajedničkom odboru. Isto tako ćemo se svrnuti na izjavu visokog predstavnika od 24.1. a i nakon vijeća je visoki predstavnik naglasio da e, čini e, sve što je moguće da se sačuva sporazum i da se e, sa svim sudjenicima krene u konstruktivan dijalog. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Adnanu Tabatabaju. Mi bismo željeli čuti vašu viziju o budućnosti ECPO-a te o mogućim posljedicama ukidanja tog sporazuma na regionalnu, europsku i globalnu sigurnost. Uh, Hvala gospođo predsjedateljice. Čast mi je što sam ponovno u Briselu. Zatražili su od mene da nešto kažem o tome e, kakav je smisao pristupa Irana što se tiče nuklearnog pitanja. E, kad ponekad mi stručnjaci govorimo o pitanju nuklearnog sporazuma s Iranom moramo se uvijek ispričavati zato što to činimo, zato što postoji zamor vezan uz nuklearni sporazum s Iranom, ali ja ne mogu e, stati e, govoriti o tome, zato što ga trebamo zadržati, obraniti, moramo ga zadržati na životu i reći ću zašto kako bismo bolje shvatili kakav je pristup e, Irana nuklearnom programu, mislim da moramo najprije shvatiti i podsjetiti se na važnost ovog programa za Iran. To je za Iran pitanje nacionalnog prestiža i međunarodnog priznanja. I samo zato što to nije pitanje nuklearnog programa nekog europskog programa, to ne znači da to nije važno za Iran. Po mom sudu to je vezano uz dvije stvari. Prvo, znanstveni napredak, a s druge strane imamo nuklearni program kao znak tehnološko-znanstvenog moderniziranja. To je nešto o čemu možemo sada raspravljati, ali za donositelje odluka u Iranu znanstveni napredak je ključan u zemlji koja smatra da je okružena neprijateljima stalno pod opsadom i takav je mentalitet. E, već je netko rekao da civilni nuklearni program se koristi za proizvodnju električne energije, izotopa i drugih proizvoda. Iran koristi ovako nuklearnu energiju. I postoji nepovjerenje E, prije 17-18 godina je to započelo i zato su započeli pregovori o nuklearnom programu. E, postoji tu okvir NPT-a, a još nešto što se ne shvaća ozbiljno izvan Irana, a sad ne želim ovdje sada prosuđivati, ali samo kažem što mislim, to je činjenica vezana uz E, religiozni upliv e, ajatolaha u proizvodnju i u e, držanju i širenju nuklearnog oružja. Kaže se da to je protiv islamskog zakona. To se po mom sudu treba ozbiljno shvatiti. Mislim da je kritično bilo to što je prije sklapanja nuklearnog sporazuma Iranom eh, pokušalo se postići ta eh, politika eh, nultog obogaćivanja na nacionalnoj razini. Radilo se o prestižu, o tome da se ne smije dozvoliti članu NPT-a da čini nešto što je zabranjeno. 2002. 2003. nakon toga nuklearni pregovori su se pretvorili u nekakvu borbu protiv, e, preko posrednika. Iran je pokušao pokazati da pruža otpor i rasprave su išle daleko e, dalje od nuklearnog pitanja, obuhvaćale su političku situaciju na Bliskom istoku, ali nuklearno pitanje je bila prizma kroz koju je sve to prolazilo. E, koristilo se za sankcioniranje Irana. Iran je koristio nuklearno pitanje za provokaciju i za stvaranje neke vrste odvraćajuće mjere. Mogli bismo čak reći da je Iran e, se poigrao sa pojmom nuklearne prijetnje. E, rekao je da nema nuklearni program za oružje, e, ali ponekad je postojala neka dvojba, nejasnoća koja je dovela do nuklearnih pregovora. 2003 smo imali Njemačku, Francusku, Veliku Britaniju. Njihovi ministri su otišli u Teheran, a neke stvari su se trebale izbjeći. Dakle, nuklearna bomba u Iranu, to je sa europskog stajališta, trebalo izbjeći militarna, e, vojnu eskalaciju u području. E, trenutno smo na sličnom e, na sličnoj prekretnici imamo mogućnost napada ili Iran koji napušta e, sporazum, povlači se iz njega i pojavljuje se ponovno nuklearna prijetnja. To je dimenzija koju Iran sada iskorištava kako bi se odupro e, pritisku koji se vrši na njega. Što se tiče e, omogućavanja nuklearnog sporazuma s Iranom, to je svakako e, režim sankcija koji je tada postojao. To je imalo ekonomske posljedice i zbog toga je došlo do želje da e, Iranci e, sklope taj sporazum i Obama ima ulogu u tome. Dakle, po mom sudu politika e, vezana uz obukačivanje dovela je Iran za pregovarački stol. Koliko imam još minuta? Dvije, u redu. Dakle, danas vidimo da je Iran pod opsadom. Vi znate koju kampanju pritiska SAD vrši na Iran a Iran se odupire na dvije fronte. S jedne strane u regionalnoj dimenziji, e, eskalacijom u e, zaljevu, prijetnjama E, saveznicima SAD-a, a s druge strane je nuklearni nuklearno pitanje. Ako Iran stvarno želi povući se iz sporazuma, da je to htio, mogo je to već do sada učiniti. Još uvijek vidimo da Teheran želi zadržati ovaj sporazum, a najvažnije po mom sudu to što inspektore IAEA nisu izbačeni iz Irana. Inspekcijski režim još uvijek postoji. Svi znaju što Iran čini. Na samom kraju želim dati neke preporuke. E, mehanizam za rješavanje sporava treba e, naglasiti rezultat svega toga. Ne radi se o prebacivanju krivnje s jednoga na drugog, nego e, se treba koncentrirati na e, rezoluciju. A rezolucija, odluka bi trebala biti potaknuti Iran da e, preuzme obveze iz nuklearnog sporazuma s Iranom. E, europska trgovina s Iranom je jedan od načina koji se može Iran potaknuti na poštivanje nuklearnog sporazuma. Što se tiče regionalne sigurnosti, vi možete biti kritični u pogledu toga. Mislim da Iran treba uključiti u e, sigurnosnu priču toga područja. I posljednje što sam htio reći, govorili smo o inicijativama. Mislim da je europski signal koji bi pozitivno impresionirao Iran je to da imamo tri europska e, ministra vanjskih poslova i visokog predstavnika koji bi otišli u Teheran i pokazali jedinstvenu europsku frontu protivno europskom pristupu e, sporazumu s Iranom. To bi pokazalo da europljani imaju hrabrost nešto poduzeti. Hvala i oprostite što sam preuzeo previše vremena. E, Hvala u istinu na ovim prezentacijama. Sada gospodin Miksar u ime SND-a ima riječ. Izvolite. Sorry. Uh, Hvala gospođo predsjedateljice. Imam nekoliko pitanja. Htio bih se sad vratiti na prethodnu točku našeg dnevnog reda jutros. Prije potpisivanja nuklearnog sporazuma s Iranom, e, s raznih strana su upozoravali da Iran bio samo nekoliko mjeseci prije tome da postane nuklearna velesila. Neki su se dogovorili, ali pokušali su također se žaliti zbog toga što je sporazum bio pre kratkog vijeka, da mu je trajanje bilo ograničeno. Neki su ratovi izbili i e, sve se onda odgodilo za 10 i 12 godina. Čak i danas postoje neke razlike u pogledu toga kako bi ukidanje nuklearnog sporazuma Iranom moglo utjecati na brzinu kojom bi Iran nabavio ili proizveo nuklearnu bombu. Možete li nešto više reći o tome? Postoje li neke razlike između SAD-a i Europe i Rusije u pogledu percepcije? Što bi značilo kraće trajanje ovog sporazuma za kapacitet Irana? Na sklopu prethodne rasprave čuli smo sugestiju da kad se radi o međunarodne procjene prijetnje Irana za širenje oružja, rečeno je da SAD danas smatra Iranom kratkoročnom prijetnjom za e, širenje nuklearnog oružja. Utječe li to na rasprave o budućnosti ovog sporazuma? Na samom kraju, jedan od govornika rekao je da za javno mnjenje u Europi možemo reći da se koncentrira na potrebu nuklearnog sporazuma s Iranom kao na pobjedu koju je izvojevala Europska unija Trebamo se više koncentrirati na verifikacijske mehanizme IAEA i na obveze Irana u sklopu MPT-a kao način osiguranja e, dugoročnog sigurnosnog interesa Europske unije i zaštitu nuklearne prijetnje. Slažete li se s time da ako želimo zaštititi sporazum, moramo stvoriti novi okvir za javnu raspravu u Europi? Hvala. Merci pour les Hvala za zeleni gospodin Büchner, izvolite. Hvala lijepa na svim eh, tumačenjima. Čuli smo mnogo toga o razvoju procesa obogaćivanja, a meni je važno pitanje zašto Iran sada na unutarnjem planu ima tako velikih poteškoća jer e, revolucionarne garde i ajatola u Iranu e, izjasnili su se snažno protiv ugovora, međutim e, vlada ga je prihvatila uz obećanje da putem ukidanja sankcija će se postići bolji život za stanovništvo. To se nije dogodilo, posebno s obzirom na SAD E, Europa e, je e, prihvatila prijetnje SAD-a i ponovno je vratila sankcije. Pitanje je ako uopće možemo uvjeriti većinu u Iranu da se treba poštivati sporazum, onda bar s naše strane moramo dati mogućnost da se sankcije ukinu. A to je i iranski ministar vanjskih poslova višekratno istaknuo i mnogi drugi. U EU smo uspostavili financijski mehanizam koji omogućuje vrlo ograničenu trgovinu s Iranom. Financijski je volumen e, daleko premali kako bi time bili bio pokriven izvoz nafte, što bi Irancima bilo jako važno jer to je ipak jedan od njihovih glavnih izvora financiranja. Ako želimo išta postići, e, možemo razgovarati o nuklearnoj tehnologiji, to je moje e, stručno područje. Međutim, politički to ne daje e, nikakve koristi. Politički sankcije moraju prestati ako želimo išta postići. Hvala. Hvala. Za koje gospodin izvolite. Hvala. Samo kratko pitanje za oba govornika. Postavio sam pitanje na posljednjem na posljednjoj raspravi gospodinu Hibsu. Pitao sam ga je li Europa bespomoćna u rješavanju problema vezano uz nuklearni sporazum s Iranom zbog eh, nesudjelovanja SAD-a, on je rekao da je velika, veliki strah od sankcija. Smatrate li da Europa može se obratiti igračima i reći gledajte, Amerika misli to, a to nije u najboljem interesu uh, mira, to nije ono što europljani žele. Predviđate li da bi Europa mogla biti dovoljno odvažna, skupiti hrabrost i zauzeti položaj koji će biti neovisan u odnosu na SAD i kako bi se stvari vratile e, u potrebnu kolotečinu. Gospodin Austreviću za Renew Europe, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ponekad ekonomske sankcije su nešto što morate nametnuti kako biste izbjegli e, nedolično ponašanje nekih država koje šire oružje i koje vrše obogaćivanje uranija i koji se približavaju e, stvaranju nuklearnog oružja koje bi moglo biti prijetnja za regiju, ali i za cijeli svijet. E, politika ekonomskih sankcija e, bi mogla e, zaustaviti Iran u širenju oružja. To treba shvatiti je li to moguće i to mogli bismo ih također zaustaviti financijski gledano zato što se jako puno financijskih resursa koristi za tu svrhu. Iran je dosta razvijen što se tiče raketnog programa. To su mnoge e, zemlje u regiji iskazale i kažu da Iran razvija rakete, ima jako puno e, poduzeća koji to rade. I rakete koriste čak neke terorističke organizacije kao Hezbollah kako bi napali Izrael. I ti raketni sustavi su vrlo napredni. Postoje napori za razvijanje tih sustava idućih godina. Kako to možemo povezati sa procesom e, obogaćivanja uranija i do koje mjere se trebamo brinuti e, vezano uz raketne sustave u Iranu. Sada na kraju za EPP, gospodin Peters, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem govornicima na informacijama. To nije prvi put da vodimo ovu raspravu. Ja sam pročitao sve dokumente koje smo donijeli. Imamo izvješće o provedbi vanjskoj sigurnosne politike. Mi smo to donijeli velikom većinom glasova. Nisu svi glasovali za taj dokument, ali u točki 56. rekli smo nešto i moje pitanje sada što mislite o tome što smo izglasali u Strasburu i citiram potiču E, visokog predstavnika da koristi sve političke diplomatske kanale da bi e, zadržao nuklearni sporazum s Iranom i sporazum o smanjenju oružja i u istom e, odlomku imamo podcrtava to da se Europska treba diplomatski angažirati sa svim akterima što se treba iskoristiti za tu svrhu. Vi ste već spomenuli to da djelovanje visokog predstavnika može potaknuti druge države. E, mi smo to ovdje odobrili, ali pitanje je vezano uz ono što su drugi kolege pitali. Je li to dovoljno? Je li to jedini način da riješimo problem? Imamo li samo rezoluciju kao alat ili treba razgovarati o sankcijama? E, ili je li to što smo donijeli u Strasburu e, pravi način e, kako dalje? Hvala. Sada ću dati riječ našim govornicima. Jutro smo zbiljam čuli mnogo stvari. Neke izjave nas posjećaju da Iran želi biti tretiran kao obična država i ne želi biti diskriminiran. No, s obzirom na ovo što smo čuli, postavljamo si pitanje da li mogu biti tretirani na takav način jer žele izvoziti svoju rezoluciju te dovode u pitanje stabilnost u režiji. Mogu reći da je to kontradikcija i bilo bi mi drago čuti isto neke odgovore iz usta naših govornika. Jesam. Thank you very much. Uh, thank you for all Hvala na ovim pitanjima. Prvo ću dati neke opće primjedbe, a nakon toga ići u detalje. Prvo, pitanje je a i znači na što se taj ugovor usredotočuje. Znači to je nuklearni sporazum i ima taj dio e, sankcija. Znači imamo e, tu ambiciju da postoji sporazum koji je vrlo čvrst. Kad pogledate anekse, oni su detaljni, govori se o pristupu za verifikaciju, za promjenu. I govorili smo o e, tome da je Iran izjavio da ne želi e, razviti nuklearnu bombu. To je sve uzeto na znanje, uzeto je djelovanje e, Irana u obzir i to je sve osmišljeno u okviru vrlo čvrstog e, sustava provjere. sudionici JCPOA su se dogovorili da se ukinu sankcije. EU je to napravio i to sve sankcije u skladu sa JCPOA. E Postoje znači neke sankcije koje nisu dio toga i mi ih nismo ponovno uveli. Ali neki sudionici JCPOA e a s političkih razloga nakon izbora su odlučili da se povuku iz ovog sporazuma. Mm, to mi e, zbilja žalimo i dalje, budući da smo imali e, sve sudionike koji su sudjelovali u ovom sporazumu i da se situacija nastavila, regija bi bila sigurnija. Što se tiče sankcija SAD-a, uključuju i taj ekstra teritorijalni učinak, e, to je njihova stvar. Mi smo svoje sankcije e, ukinuli, ukinule, ne možemo sad reći kompanijama što da rade, ako kompanije, što da rade, ako kompanije e, kalkuliraju neke stvari i izlažu se potencijalnim e, sankcijama od strane SAD-a, naravno to je na njima. To je imalo učinak i to također Isto tako se postavlja pitanje korisnosti ukidanja sankcija. Kad govorimo o obvezama, EU je u svakom slučaju odgovorio na svoje obveze. Ni u kojem slučaju mi sad ne možemo prisiljavati ljude da ne trguju Ovaj sporazum isto tako je dizajniran kao e, isto tako e, trgovinski instrument vezano uz ekstrateritorijalne transakcije. Tu smo imali također i neke implikacije što se tiče humanitarne trgovine, ali sve poveznice nisu čvrste. A sad što se tiče učinka e CPOE-a i nuklearnog neširenja. Ja Trebamo reći da kada je 2015. E, sklopljen je CPA, e, Imali smo znači ovu e, procjenu od dva mjeseca, kratki period što se tiče provedbe. Jer Iran je u svakom slučaju proveo svoje dužnosti ono što su proveli sada se smanjuju u odnosu na neke korake koje su u međuvremenu poduzeli. Koraci se smanjuju. E, ovaj, ovo razdoblje se smanjilo, no u svakom slučaju je procijenjeno na godinu dana budući da se određene stvari još uvijek moraju razviti. Evo, takva je e, situacija vezano uz znači balističke rakete i ostalo. Ta e, pitanja balističkih raketa je bilo, mm, znači s mogućnošću e, nošenja e, nuklearnog oružja je bio predmet i rasprava na vijeću sigurnosti u a Ako nemate nuklearne postrojbe, kojima možete naoružati rakete, onda jednostavno neće imati takve rakete. Zbog toga mi stalno govorimo o tome da je e, da se Iran tijekom tri godine podvrgava obvezama i da je ECPOA napravio na neki način i obavio posao. Situacija je sada ovakva kakva je i moramo to rješavati. Visoki predstavnik e, e, obavlja svoje aktivnosti. Početkom godine smo vidjeli zabrinjavajuću ekskalaciju u regiji nakon e, ubojstva Sulemanija, no isto tako raketiranja. Imali smo također i mandat da se ode u regiju, da se u regiji zajedno s partnerima vidi koje su e, moguće mjere ostvarivanja povjerenja, ostvarivanja dijaloga i tako dalje. To je bio dio tih e, ambicija. U tom smislu je govorio i e ECPA, to je bio dio njegove šire misije i on i dalje to prati. Što se tiče je CPOA, nakon pokretanja zapravo e, povlačenje nekih aktera, da i dalje postoji volja da se zadrži ovaj sporazum ECPA. S jedne strane imamo velike zabrinutosti e, 3 e no s druge strane vidimo, e, trebamo vidjeti da li su mogući neki pomaci što se tiče gospodarskog aspekta i na takav način da se stvore isto tako poticaj za Iran da promijeni svoje djelovanje. Mislim da sam pokrio sve teme ovime. Hvala. A sada dajem za sljedećih pet minuta riječ gospodinu Tabataju. Hvala, hvala u istinu na ovim pitanjima. Gospodin Miksar, vi ste jasno rekli da se prvo radilo o riziku izbijanja, nakon toga smo imali rizike prekidanja i mislim da će se uvijek e, zapravo e, uključivati neki rizici kako bi se spriječilo zapravo e, postizanje cilja. Kad kad govorimo o prekidanju eh, važenja odredbi, Iran nudi ratifikaciju u parlamentu i prije od onoga što stoji u JCPOA. I u tom smislu sve ovo što se tiče ovih sunset odredbi zapravo postaje irelevantno prijetnja e, Irana da postane nuklearna država se može riješiti ako jasno i pomno slušamo ono što Iran nudi. E, gospodin Šol je i nešto govorio vezano uz to. Ja mislim da moramo u svakom slučaju raditi u odnosu na ono što je napisano e, u samom tekstu i trebamo se također i tehnički toga pridržavati. A kad govorimo o znači ovim e, e, čelnicima u Iranu postoji prije svega to pitanje tko će biti glavni korisnik e, ekonomskog e, buma koji se u tom trenutku očekivao. To su bile te tenzije u okviru Islamske republike i zbog toga mi mislimo e, da je moguće dati argumente onima u Iranu koji zagovaraju JCPOA Gospodine Wallace, govorili ste o promjeni paradigme. To je potrebno za Europu da razvije svoju stratešku ekonomiju u e, ovom kontekstu, ali to će zahtijevati novu generaciju političke elite. Mogu reći da je gospodarske veze su e, snažne i E, kad onda to postaje presnažno da svi govore o transatlantskom e, savezu i svi e, spominju te veze. Kad govorimo o tom pritisku SAD-a na Europsku uniju, Europljane, taj pritisak je bio uspješan u ovom trenutku i morat, nam, morat ćemo biti svjedoci nove generacije političara da se to promijeni. A sada sankcije vezano uz to da dovedu do promjenu ponašanja. Da. To je E, promijenilo stvari, ali Iran nije promijenio svoje ponašanje, EU e su promijenili svoje ponašanje prema Iranu i drugi. I to je zapravo u srcu sankcija i to je efekt sankcija e, vezano uz promjenu ponašanja. Zbog toga mi ni u kojem slučaju ne mislimo da će biti bilo kakvih pozitivnih pomaka Irana u odnosu na ove sankcije SAD-a. A kad govorimo o posjeti visokog predstavnika, da li je to dovoljno? Da, mi smo sada u trenutku kad moramo ponovno izgraditi povjerenje. E, napravili smo prije nekog vremena puno koraka natrag, no sada moramo ponovno izgraditi povjerenje vezano uz ključne elemente zadržavanja JCPOA. Ja smatram da u svakom slučaju EU treba to povećanje. Mogu reći da u prošlih dvije godine e, jedini e, koji je zbilja odolio e, E, pritiscima SAD-a je bio visoki predstavnik, zapravo visoka predstavnica. Nisam to čuo ni od kojeg drugog čelnika, ni u Francuskoj, bilo gdje drugdje. Hvala, hvala u istinu našim govornicima. Ja sada predlažem da sada završimo sa ovom točkom dnevnog reda i za dvije, tri minute krećemo, krenemo na sljedeću točku dnevnog reda, denuklearizacija Korejskog poluotoka.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 Euh, euh, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, razmjena gledišta o sigurnosnom stanju u Istočnoj Aziji i izgledima za denuklearizaciju Korejskog poluotoka. Želim dobrodošlicu našim govornicima, dr. Ramon Pačeko Prado, predsjednik KF VUBA u Institutu za europske studije VUBA i gospodinu Reinholdu Brenderu, e, ravnatelj odjela za Japan, Koreju, Australiju, Novi Zeland i Pacifik u EAS-u. E Nelegalne aktivnosti Sjeverne Koreje konstantno zabrinjavaju međunarodnu zajednicu desetljećima nakon povlačenja iz 2003. iz e, NPT-a. Imali smo ubrzanje nuklearnog programa i 2006. je Sjeverna Koreja izvela prvi nuklearni pokus. Nakon toga još pet u deset godina. E, svi ti pokusi su bili popraćeni rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a e, s pozivom Sjevernoj Koreji da se pridruži NPT-u i potpuno napusti sve nuklearne programe. Sankcije su bile također u okviru tih rezolucija, a željelo se spriječiti razvoj nuklearnog e, programa i tehnologije Sjeverne Koreje. SAD, Japan, Koreja, EU su e, uvele i samostalne sankcije, izvršile pritisak na Sjevernu Koreju kako bi se pridržavala svojih međunarodnih obveza. Predsjednik Južne Koreje, Moon Jae, podržava sankcije, no paralelno s tim je usvojio pomirbeni pristup poboljšanja veza dvije Koreje. E, prvi bilateralni samit između predsjednika sad i čelnika Sjeverne Koreje u lipnju 2018. godine zaključio zajedničkom deklaracijom potpisanom u Singapuru. Tu se Sjeverna Koreja, obvezuje da će raditi na potpunoj denuklearizaciji Korejskog toka no daljnji pokušaj nastavka pregovora između DNR Koreje i SAD-a nažalost nisu uspjeli nakon eh, neuspjeha eh, sastanka u mu Sjeverna Koreja pokazuje nespremnost da napusti svoj nuklearni program. No vrata sa buduće pregovore s SAD-om su otvoreni kao de facto nuklearna sila. Budući razvoj ovisi o američkim odlukama povlačenja SAD-a iz ugovora. Uloga EA u regiji je danas ograničena, bez obzira na mobilizaciju kao aktera i medijatora. Tu imamo isto tako je ovaj e, problem e, e, stavljanja na svoju teritorij Guam balističkih raketa dometa 1800 do 2400 km. Uloga EU u regiji je danas ograničena nemaju znači e, ni sustav e, saveznika ni prisutnost u istočnoj Aziji no u slučaju sklapanja pregovora i ugova SAD Sjeverna Koreja u tom smislu je e, veliki izazov i bez obzira što će SAD i Sjeverna Koreja i regionalne sile podnijeti najveći teret, EU može doprinijeti financijskom podrškom u procesu denuklearizacije. Može staviti na raspolaganje inspektore za provjeru ispravnog procesa te također e, vezano uz upravljanje manipulacijom e, materijama. EU također može koristiti svoju diplomatsku ekspertizu kako bi olakšala dijalog između SAD-a i Sjeverne Koreje te drugih direktno zainteresiranih strana. Ja bih e, prije svega željela dati riječ gospodinu Pačeku Partegu kako bi nam rekao i dao svoje mišljenje o pokretanju pregovora između SAD-a i Sjeverne Koreje te zaključivanju sporazuma koji bi doveo do denuklearizacije, učinkovite nuklearizacije e, Korejskog poluotoka. Nakon toga ću dati riječ gospodinu Brenderu. E, Hvala lijepa na pozivu. E, moja tema e, su izgledi za denuklearizaciju Korejskog poluotoka. A u svojoj prezentaciji ću krenuti najprije od e, kontekstualizacije zašto Sjeverna Koreja ima program E, nuklearnog oružja, zašto mislim e, da je to velika ugroza za režim NPT-a i nakon toga što je u tome uloga Europske unije. Ona e, može odigrati svoju ulogu u poticanju Sjeverne Koreje da krene u denuklearizacije o e, pozadini to nije novi program, počeo je 60. ih godina 2003. Koreja je izašla iz NPT-a i došlo je do ubrzanja nuklearnih programa. E, sada bilježimo već 20 godina takvog e, programa Osvrnut ću se i na e, izglede, je li denuklearizacija moguća ili nije. A što se tiče e, tog procesa, on će potrajati e, dugo i trajat će sasvim sigurno duže nego što je mandat jedne američke vlade, a kamoli južnokorejske vlade. Zašto E, Sjeverna Koreja razvija svoj program nuklearnog e, e, naoružanja, pa to je prvenstveno odvraćanje u odnosu na susjedne zemlje. Tu je i vojna prisutnost SAD-a u sjeveroistočnoj Aziji E, I Sjeverna Koreja smatra da je e, potreban nuklearni program kao faktor odvraćanja od mogućih invazija, e, ubojstava, političkog vojstva od strane SAD-a i slično. Slično kao što smo čuli za iranskog programa, tu je pitanje legitimiteta Sjeverna i Južna Koreja su u neposrednoj konkurenciji. Južna Koreja je uspješna, diplomatski priznata e, i e, možemo reći da, da nije sjeverno-korejskog nuklearnog programa ne bismo e, o toj zemlji gotovo uopće razgovarali, ne samo u Europi, nego i u SAD-u. Tu je pitanje primicanja financijskih sredstava, širenje nuklearnih naoružanja prema drugim e, zemljama e, jer e, Sjeverna Koreja je željna gotovine. I zatim tu je obiteljsko nasljeđe Kim Il-sung kao osnivač zemlje pa njegov sin pa sada unuk su smatrali da je potrebno nastaviti to nasljeđe i razviti program nuklearnog naoružanja. Dakle, tu je jasna obiteljska komponenta. Zašto smatram da je e, Sjeverna Koreja najveća prijetnja NPT-u? Zato što se bavi širenjem e, nuklearnog oružja, i to već desetljećima, prvenstveno na Srednjem istoku, ali isto tako e, razmjenjuje stručno znanje sa Iranom, sa Egiptom, Libijom i mnogim zemljama u svijetu koje su e, dobile e, stručnjake za nuklearno naoružanje iz te zemlje i kod izgradnje njihovih nuklearnih kapaciteta nije bilo velikih posljedica od povlačanja Sjeverne Koreje iz e, e, NPT-a. E, postoji režim sankcija doduše, ali ta država i dalje preživljava i ekonomski i politički je čak u boljoj poziciji nego 2003. I na kraju Sjeverna Koreja je uzor drugim zemljama koje žele postaviti svoj nuklearni program, ako to može ne, Sjeverna Koreja, e, te države smatraju da mogu i one. Znači, to je negativan primjer. Što Europska unija može učiniti kada se pregovori ponovno pokrenu? Može biti na strani e, Trumpove vlade, odnosno kogod bude na čelu SAD-a važno je da Europska unija dalje izražava podršku NPT-u. Vjerovali ili ne, Sjeverna Koreja to zapravo svača ozbiljno. Činjenica da postoji takvo zajedničko stajalište da e, treba poštivati NPT. I e, to je e, Sjevernoj Koreji diplomatski važno. drugo, Važno je da EU pojača diplomatske aktivnosti prema Sjevernoj Koreji. Od 2015. politički dijalog između EU i Sjeverne Koreje ne postoji. Mislimo da je to pogreška e, Europe jer e, taj dijalog jako dobro funkcionira e, u smislu da EU unija može reći Sjevernoj Koreji zašto treba težiti denuklearizacije i to izravno Europska unija e, treba reći Sjevernoj Koreji a ne putem posrednika SAD, naravno ima svoje vlastite interese. To može ići i putem organizacija kao što je konzorcij Europske unije za neširenje nuklearnog oružja, to su nevladine organizacije, one bi mogle dobiti veću e, financijsku podršku za Sjevernu Koreju e, i to bi se vjerojatno priznalo i u Pjengjangu. I Europska unija može pomoći usmjeriti Sjevernu Koreju prema deknulizaciji jer to neće učiniti dobrovoljno. E, treba vršiti što više pritiska sa što više strana E, da krene Sjeverna Koreja u tom smjeru. To e, se može postići putem e, aktualnih diplomatskih procesa, jer diplomacija je za sada ograničena na Sjevernu Koreju i SAD, a s obzirom na izbore u sad vjerojatno će ta diplomacija i jačati, ali tu je i diplomacija između Sjeverne i Južne Koreje Južnokorejski predsjednik je na vlasti još dvije godine i mislimo da EU treba podržavati njegovu politiku. Što se tiče provedbe sporazuma e, koji će kad tad biti postignut, e, mislim da Europska unija mora pružati tehničku pomoć. E, SAD se već obratila nekim članicama, na primjer Francuskoj, e, da pruža takvu tehničku pomoć e, što se tiče demontaže i cvjernokorijskih nuklearnih postrojenja. A osim toga za Europske unije članice članice Europske bi bilo korisno da sudjeluju u e, posjetama Sjevernoj Koreji i inspekcijama. E, treba također ponuditi paket poticaja, pomoć, e, tehničku pomoć i tu Europska unija treba odrediti kako treba izgledati taj paket i kako ga provesti. I na kraju E, glede nuklearnih postrojenja e, Sjeverna Koreja će tražiti da te kapacitete koristi e, na miroljubiv način i Europska unija može pomoći u prijelazu na miroljubivo korištenje i mislimo da treba se snažnije u tom smislu angažirati. I na kraju možemo li postići denuklearizaciju Sjeverne Koreje Mislim da je to kratkoročno nemoguće, to se neće dogoditi ni za pet, čak niti za deset godina. Međutim, sporazum između SAD-a i Sjeverne Koreje je u dosegu, realističan je, e, o tome možemo odgovoriti još na neka pitanja, a to će uključiti obvezu Sjeverne Koreje za denuklearizaciju, a e, među korak može biti ograničenje i smanjenje e, nuklearnog programa kroz e, postupni proces putem poticaja u zamjenu za korake prema denukleizaciji. To je ne samo moguće, nego i vrlo izgledno. Eto, na tome ću stati i čekujem vaša pitanja. Hvala sa gospodin Brenden ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. E, poštovani e, članovi zastupnici, e, dopustite da kratko kažem nešto u ime Europske službe za vanjsko djelovanje. Strategija iz 2016. priznaje da u ovom međupovezanom svijetu razvoj u dalekim regijama utječe i na dobar i na loš način. Europska unija je zainteresirana da u Aziji vlada mir jer 40% trgovine prolazi kroz Južno Kinesko more. E, Sjeverna Koreja sa svojim nuklearnim programom igra važnu ulogu i e, mi njoj posvećujemo veliku pažnju. E, pristup tom programu, tu smo već čuli neke naglaske. Kao Europska unija mi imamo politiku kao takozvani kritički ključni angažman. Međutim, sada e, više govorimo o kritičnosti nego o angažmanu. Ta politika povezuje pritisak kroz sankcije i od strane SAD-a, ali i od strane Europske unije. Kanali komunikacije su međutim još otvoreni. E, takva politika kritičkog angažmana nije svrha same sebi, nego služi ukidanju nuklearnog oružja i drugog oružja za masovno uništenje u Sjevernoj Koreji. E, radi se o kompletnom ukidanju nuklearnog oružja i oružja e, za masovno uništenje i želimo da to uključuje i e, projektile svih dometa. Taj program cilja na održivo smanjenje napetosti i podršku e, globalnom režimu neširenju. Želimo također unaprijediti situaciju ljudskih prava u toj zemlji. Za Europsku uniju postoji samo diplomatsko rješenje e, tog problema i to je jako važno. To znači da je ključno pregovarati prvenstveno između Sjeverne Koreje i SAD-a. Također dajemo podršku vodećoj ulogu Južne Koreje i njezine napore da e, se postigne približavanje dviju Koreja, jer e, vidimo vezu e, sa problemom deknonokranizacije. E, ako ne bude e, napretka u tome, a to je nažalost za sada nalaz, pritisak na Sjevernu Koreju putem e, sankcija mora opstati jer to priprema teren za diplomatska rješenja. Europska unija je brzo prenijela i provela sve rezolucije Vijeća sigurnosti i autonomne sankcije i moramo inzistirati na provedbi sankcija Ujedinih naroda kroz nekoliko e, krugova i prema trećim zemljama. Važno je naglasiti da se sankcije moraju u potpunosti primijeniti od strane svih članica UN-a. Dakle, pritisak kroz sankcije. E, spomenuo sam i kanal kroz komunikacije. Pitat kakva komunikacija? Već smo rekli da nemamo političkog dijaloga i želim jasno reći da u sadašnjem trenutku između država članica ne postoji potreban konsenzus za nastavak političkog dijaloga. E, u tome je problem. Potreban je konsenzus da bi europska politika e, se angažirala. Taj konsenzus ne postoji, međutim imamo e, neke, mogućnosti, na primjer kroz diplomatske misije nekih članica u Pjengjangu, to su Bugarska, Češka republika, Poljska Rumunjska, Njemačka i Švedska. Tih šest država ima diplomatska predstavništva u Sjevernoj Koreji, a od nedavno i Ujedinjena kraljevina, međutim ona više nije članica. Dakle, imamo šest članica s diplomatskim predstavništvima, a Francuska ima tamo svoj kulturni institut. Kroz e, ta predstavništva postoji e, dijalog e, sa vodstvom Sjeverne Koreje, međutim, ne postoji iskreno nikakav e, napredak e, Sjeverne Koreje u smislu ozbiljnih pregovora. I sve dok je tako, e, nema mnogo toga što mi kao Europska unija želimo učiniti kroz e, diplomatske misije koju Sjeverna Koreja ima u Londonu. E, tu se razgovaralo, međutim vidjet ćemo što će Sjeverna Koreja odlučiti s obzirom na Brexit. E, vjerojatno će se to predstavništvo prebaciti, dakle funkcija povremene veze sa europskim institucijama će se prebaciti na drugo predstavništvo. Osim toga smo prisutni kroz ograničenu pomoć koju pružamo što je tjesno povezano sa humanitarnom pomoć, to je, to je e, službeno tehnička pomoć, ali možete je smatrati i humanitarnom. E, ljudima u e, Demokratskoj naprednoj narodnoj republici Koreji dajemo pomoć e, stanovništvu da se samo pobrine za svoju hranu. Dakle, humanitarne pomoći u e, doslovnom smislu sada ne postoji, ali ne isključujem da e, to preispitamo i da vidimo je li moguće vratiti instrumente humanitarne pomoći i što se tiče našeg angažmana, mi uistinu želimo poboljšati situaciju ljudskih prava. E, situacija e, u tom smislu je vrlo e, tmurna, grozna, sa vrlo strogim zatvorskim kaznama, pa čak i smrtnom kaznom za one koje žele napustiti tu zemlju. Mi posebno u kontekstu Ujedinjenih naroda želimo e, održati pritisak e, na tu zemlju e, da se ozbiljnije potrudi oko ljudskih prava. I još kratko što su izgledi denuklearizacije Korijskog poluotoka. Iskreno govoreći mogu se samo složiti s onim što smo čuli. Izgledi za napredak u bliskoj budućnosti u tom smislu e, su vrlo slabi. E, bilo je nekoliko sastanaka na vrhu, naravno posebno između SAD-a i e, Sjeverne Koreje. Međutim, nije bilo nikakvog napretka u smislu deneklearizacije do danas. Na sastancima između SAD-a i Sjeverne Koreje vladaju velike razlike u mnogim pitanjima već i po samoj definiciji denuklearizacije. Mi e, vidimo da Sjeverna Koreja i dalje e, slijedi program za razvoj e, oružja za masovno uništenje. Činjenica da nema pokusa ne znači da su zaustavili sve aktivnosti na tom polju. Ne, sasvim suprotno možemo pretpostaviti da su nastavili sa tim aktivnostima e, povremeno se događaju pokusi za balističke rakete. Od početka 2019. E, bilo je više takvih pokusa e, pod Kim Jong-unom nego što je to bio slučaj u cijeloj vladovini Kim Jong-ila, dakle oca. I to je važna činjenica. Vidimo također ubrzanje Eh, broja pokusa eh, na balističkim raketama. Eh, pretpostavka je da proces pregovora između SAD-a i Sjeverne Koreje do kojeg još nije došlo usprkos sastanku na vrhu i nema konkretnih razgovora o mogućoj denuklearizaciji. Međutim, E, moramo biti trijezni i realistični. E, ne vidimo kako bi Europska unija mogla dati odlučan doprinos da se pokrenuti pregovori. Naravno, mi smo u razgovoru sa svim dionicima, sa SAD-om smo u e, stalnom kontaktu sa Južnom Korejom, koja je strateški partner, kao i Japan, drugi partner u toj regiji i koji je zabrinut e, programom e, i aktivnostima e, raketnih programa. Međutim, još uvijek, a mi smo tu na istoj strani sa Japanom, sa Južnom Korejom, i e, sa cijelom međunarodnom zajednicom jer želimo pokrenuti taj proces, ali to se još nije dogodilo i ne vidimo da bi to u bližoj budućnosti e, bilo realistično. Ali e, u studenom u SAD-u će biti izbori za predsjednika, što naravno utječe na računicu Kim Jong-una. On mora E, razmisliti i, i vjerojatno je svjestan da će u tom procesu za njega biti korisno e, nastupati e, s provokacijama i imat ćemo takvu situaciju do okončanja predsjedničkih izbora u SAD-u i dok ne budemo znali ko će biti američki predsjednik krajem ove godine. Hvala. Hvala uistinu na, ovom na ovoj prezisnoj slici koja nas ne umiruje baš. Evo, gospodin Miksar je dao, je zatražio riječ. E, u ime SND-a mu dajem riječ, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, prezentacije su bile jako zanimljive. Imam jedan komentar i dva pitanja. Mislim da postoji paradoks. Kao što ste vi pocrtali, krajnji cilj za Kima i njegov e, režim je da prežive. E, to oni vjerojatno žele i postići. Možda mi kao poticaj smo spremni mu ponuditi neke e, poticaje za denuklearizaciju. Ali on bi trebao raditi na izmjenu režima, na promjene, a ne na preživljavanju. Jer inače, ako ništa ne promijeni, režim neće moći preživjeti revolucionarne promjene u sustavu. Teško je sada uštimati to sve, ali imam dva pitanja magične riječi su denuklearizacija koja treba biti irreverzibilna, potpuna i konačna. Međunarodna zajednica okljeva u uzimanju obzir ukidanja sankcija kao posljedica mm, postizanja kriterija. U kojem trenutku se nuklearizacija smatra irreverzibilnom? Je li to dugoročno? Jer e, dugoročno nešto može biti irreverzibilno zato što ne postoji tehnologija sada kako bi to bilo reverzibilno, ali koji su zapravo pravi kriteriji reverzibilnosti? Drugo pitanje, dijalog i E, napori za mir. Čuli smo o razgovorima o denuklearizaciji. E, čuo sam da ste spomenuli Kinu. Kinu ima veliki interes u ovom području. Kako biste opisali politički pristup i ulogu Kine u denuklearizaciji? Hvala, gospođa Kalnijete u ime Pučana. Hvala gospođo predsjedateljice. Htjela bih postaviti pitanje vezano uz nelegalne novčane tokove koji dolaze izvana i financiraju režim. Vezano je za nuklearni program i za sve ostale potrebe i za stvaranje imidža Pyongyanga kao moderne prijestolnice gdje je sve nevjerojatno ako znamo da ostatak zemlje Koreje, Sjeverne Koreje, živi u jako teškim uvjetima i oskudici. Hvala u ime cera, gospođa Fotega. Hvala, gospođo predsjedateljice. Htjela bih vam zahvaliti na ovoj prezentaciji. Načelno se slažem s ovim e, mišljenjima o vrlo slabim perspektivama za uspjeh denuklearizacije. A što se tiče moga pitanja, pitanje je koje stajalište Kine, koja je njihova pozicija. Nadovezujem se na pitanje kolege. Kina je jako važna zato što ima mnoštvo instrumenata za osiguravanje pozitivnog raspleta u stajalištu Sjeverne Koreje. Drugo pitanje je koronavirus. Sjeverna Koreja je zemlja koja zapravo nema zdravstvenu skrb. Većina stanovništva pati od podhranjenosti i do sad nema podataka o opasnostima koje prijete zbog ovakve situacije u slučaju humanitarne krize. Mi moramo to uzeti u obzir kad budemo stvarali naš pristup. Znam da to nema veze sa denuklearizacijom, ipak tu postoji opasnost od humanitarne krize koja bi mogla nastati a pritom bi dinamika bila potpuno drugačija. Hvala. A sada dajem riječ našim e, govornicima kako bi odgovorili na ova pitanja. Hvala na ovim pitanjima. Krenut ću e, odgovarati pitanje po pitanje. E, i to je dobro pitanje. Mi znamo da ništa nije potpuno ireverzibilno. Jedini način da to zagarantiramo jest da zatvorite sve znanstvenike u zaštićeno područje i onda znate da je nešto ireverzibilno. Ali rasprava, barem na privatnoj razini, ne toliko u javnosti, Rasprava se kreće oko kontroli oružja, oko kontrole oružja. E, nismo još e, u stanju zajamčiti reverzibilnost u slučaju Sjeverne Koreje, a ko zna kako će to biti za 50 godina. Slažem se da proces zastao između SAD-a Sjeverne Koreje. E, u Hanoju, u Stokholmu smo imali sastanke i kontakte sa Sjevernom Korejom, e, između Sjeverne Koreje i SAD-a. A međunarodna zajednica će možda htjeti dati izuzeće od sankcija, možda neće ukinuti sankcije, teško je ukinuti ih kad ste ih jednom nametnuli, ali Možda će se dati izuzeće za nekoliko godina i onda ako Sjeverna Koreja bude kršila preuzete obveze, onda e, će se odnos promijeniti, ali ako bude poštivala, onda će diplomatski kanali učiniti svoje. Mm, rezolucija o sankcijama je vrlo jasna. I ako uzmete u obzir pravni okvir SAD-a, on se nije promijenio, ali promijenili su se, promijenili su se političke poruke koje se šalju iz SAD-a. Mislim da se svi možemo složiti oko važnosti odnosa između SAD-a i Kine u ovom pitanju. E, Kim Jong, njemu je trebalo jako puno vremena da se sastane s kolegom iz druge Koreje, ali su se ipak sastali. Kina neće nikad odustati od Sjeverne Koreje, ali kineska strana će možda biti spremna djelovati ako se budu promijenili omjeri snage na poluotoku korejskom. To trebamo učiniti? Slažemo se oko cilja, barem Kina e, podržava denuklearizaciju, među ostalim razlozima zato što SAD-u daje razlog da bude više uključen na Korejskom poluotoku, ne smijemo to zaboraviti. Ali drugo, ne smijemo zaboraviti da Sjeverna Koreja ima nuklearni program protiv e, javnih e, izraza, protiv javnih e, izjava e, Kine. I to je bila jasna poruka za Kinu. Mi, nas nije briga što vi mislite. Poručili su im. Sjeverna Koreja bi se trebala više kretati prema denuklearizaciji, ali u šestostranim pregovorima bilo riječi o tome. Kina je bila vrlo konstruktivna i pokušala je Sjevernu Koreju nagovoriti na denuklearizaciju. Nekoliko pitanja e, na njih ću teško odgovoriti vezano uz financiranje. Pokušali smo se baviti tim novčanim tokovima e, e, jako dugo, 2006. Sjeverna Koreja je teško pogođena E, ona banka koja ima poslovno sjedište u Makao je bila uključena u to i nakon toga u rujnu 2005. smo imali šestostrane razgovore i e, rekli su im da se neće vratiti na pregovarački stol dok ne uklone sankcije vezano uz tu banku. Ali e, vrlo dobro se zna kako ih mogu pogoditi e, time što ciljaju na banke u Kini i drugdje. I postalo je dosta teško detektirati te novčane tokove. E, imamo inicijativu za sigurnost e, širenja oružja. Time se prate tokovi, odnosno prijenosi oružja za masovno uništenje i onda možete pratiti i tokove zato što se to oružje treba i platiti. E, primjer, Središnju banku u Bangladešu, druge banke, e, neke tvrtke u Iskoj također su uključene. Ako kad bi to bilo normalnija zemlja bila bi uključena u rad međunarodne zajednice, ne bi bilo potrebno tako e, djelovati. Koronavirus e, od izbijanja epidemije Sjeverna Koreja e, zatvorila granicu. Diplomati ne smiju odlaziti ili ulaziti u zemlju i zato će duže trebati da se ponovno uspostavi dijalog s SAD-om. Ali zanimljivo to što e, Koreja je tražila e, izuzeće od sankcija kako bi dobila medicinsku pomoć na primjer kako bi doktori otišli u Sjevernu Koreju e, pomagati u rješavanju epidemije koronavirusa. Dakle, ova kriza otvorila je neke mogućnosti, ali nam je pokazala također da postoje neki interesi koje Koreja ima, mada ne bi htjela imati. Mora surađivati s međunarodnom zajednicom, pa i sa SAD-om. E, to nam pokazuje vezano uz sankcije e, da bez obzira na moral nametanja sankcija jasno je da su sankcije utjecale na Sjevernu Koreju politički, ali diplomatski i ekonomski zato što su oni stalno tražili izuzeće od sankcija nisu više tražili mirovni režim, nego prva stvar koju su tražili od ostalih bilo je bilo izuzeće od sankcija. Dakle, koronavirus je još jedan problem kako sankcije pogađaju Sjevernu Koreju i tjeraju je da se angažira sa međunarodnom zajednicom i SAD-om. Hvala. Samo nekoliko dodatnih komentara. Što se tiče pitanja i reverzibilnosti, što to znači? SAD je pregovarač koji odlučuje. SAD želi osigurati to da se odvija e, proces koji suprotna strana neće sabotirati. Oni trebaju dati neke koncesije, a nakon toga drugi partner će se ponašati pošteno i oboje će E, biti sretni zbog postignutog uspjeha. E, moramo imati jasan program e, ako oni žele dogovor, ako imaju zanimljivu ideju. Sada treba vidjeti kako doći od točke A do točke B, kako definirati točku B, što je denuklearizacija. Treba znati koji su pogoni koji postoje, što znači da oni trebaju staviti na stol podatke o tome što imaju, oni to ne žele iz vrlo razumljivih razloga. To je sve jako komplicirano, ali reverzibilno znači to da SAD se ne želi angažirati u procesu koji nije jasno definiran i procesu gdje bi bilo nejasno tko kada donosi koje korake u zamjenu za što. E, to je evo, jasan opis procesa. Kad i ako e, budu pronađena jamstva da se ovaj program može stvarno provesti, onda u tom slučaju SAD će možda ponovno promisliti o tom djelomičnom izuzimanju od sankcija. Što se tiče nelegalnih novčanih tokova koje dolaze u Sjevernu Koreju, to je velika zabrinutost. Dolazi neki novac u zemlju i prema informacijama koje imamo, a informacije dolaze od odbora za sankcije UN-a. Ako postoji tijelo u UN-u koje je nadležno za provedbu sankcije UN-a, to je to, imate panel stručnjaka, međunarodnih stručnjaka koje imenuju eh, razne vlade i oni prate vrlo detaljno to pitanje. Pitate se možda kako? Eh, time što čitaju eh, izvješća država članica UN-a, to ne znači da imaju potpunu sliku jer oni se oslanjaju na izvješća drugih E, koji su možda pošteno ili ne izvijestili o situaciji. Ali ta izvješća se objavljuju redovito na internetu i daju nam mnogo informacija e, a SAD se e, oslanja na ta izvješća, a i mi također u Europskoj uniji, jer mi nemamo obavještajne podatke o tome što se događa u raznim državama u pogledu kršenja e, odredbi o sankcijama. E, ima raznih načina ulaska novca u Sjevernu Koreju. U zadnje vrijeme se fokusiramo i na kibernetička pitanja zato što imate e, kibernetičke kapacitete koji su stvarno impresivni. Režim Sjeverne Koreje prodaje te kapacitete trećim zemljama i tako zarađuje novac, ali ima i drugih instrumenata i sve to možete detaljno pronaći u izvješćima. Što se tiče Kine, ja se potpuno slažem, ova je zemlja ključna i e, stvari mogu ići u dva smjera. Ako Kina ozbiljno misli vršiti po, e, pritisak na Sjevernu Koreju, onda e, će to biti jako važno jer sav, sva trgovina sa Sjevernom e, Korejom se vrši preko Kine. I zato ako Kina želi zaustaviti trgovinu, onda oni to mogu, a onda Sjeverna Koreja dolazi pod veliki pritisak ali kod provedbi sankcija e, je sve suprotno. E, Sjeverna Koreja može na više načina dobiti resurse koje treba. Ključno je pitanje kako se angažirati s Kinom oko tog pitanja. Važno je znati da je Kina kao član Vijeća sigurnosti podržala e, teške sankcije protiv Sjeverne Koreje i slažem se s onim što je rečeno prije Kina ne želi prihvatiti testiranje nuklearnog oružja i za vlastitih leđa. E, Kina se želi angažirati sa Sjevernom Korejom i želi konstruktivan pristup ovakvom odnosu, ali ako Sjeverna Koreja ima korektno ponašanje, što znači da ne smiju provoditi nuklearne pokuse. Posljednje što želim reći je oko, vezano uz koronavirus. Taj virus vrši veliki pritisak na gospodarstvo e, Sjeverne Koreje kao što vrši i na gospodarstvo Kine. Hvala u istinu našim govornicima. Oprostite što smo vas požurivali, već je kasno, a mi imamo još i zadnju točku dnevnog reda. E, to će biti za